ine Kari predložila potvrdu njenog mandata. E, odgovorni odbori su ima, e, imaju korigenden devet tekstova koje je usvojio parlament u skladu sa 206, 216 te ispravke će se e, odobriti ako se prije 24 sata